Okay, dear colleagues, please may Poštovane kolegice i kolege, lijepo molim da zauzmete svoje mjesta. I would ask e, Lijepo molim da konstatiramo da je dnevni red usvojen. Koliko vidim nema nikakvih primjedbi na predloženi dnevni red. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti Michaela Nunana, irskog ministra financija, koji je došao na ovaj ekonomski dijalog i razmjenu mišljenja na odboru Ekon. Govorit ćemo o ekonomskoj i financijskoj situaciji u Irskoj i o izgledima za europsko ekonomsko upravljanje. Dobrodošli, drago nam je što ste nam se pridružili. Kao što znate, nakon nekoliko financijskih kriza od 2010. Irska je uspjela ostvariti oporavak. E, proveden je program prilagodbe u suradnji s komisijom, Europskom središnjom bankom i MMF-om e, kako bi e, se stabilizirala situacija. E, pokrenuti postupak od prekomjernog deficita. Znamo da je e, sada aktualna i situacija e, u kojoj dolazi do neizvjesnosti zbog odluke na referendumu u Ujedinjenoj kraljevini. To unosi određene elemente neizvjesnosti što se tiče budućeg ekonomskog razvoja svih nas, a posebice i Irske. E, zato nam je iznimno drago što je ovdje irski ministar financija kako bismo e, razmijenili gledišta i sada neću duljiti, e, da ćemo priliku da iznese svoje uvodno izlaganje, nakon toga ćemo imati raspravu, odnosno pitanje i, pitanja i odgovore. Izvolite. Uvaženi zastupnici, dobar dan. E, zahvaljujem na ovoj dobrodošlici i zahvaljujem odboru na tome što ste me pozvali da danas e, sudjelujem u raspravi o ekonomskom upravljanju u Europskoj uniji i ekonomskoj i financijskoj situaciji u Irskoj. Mislim da možemo konstatirati da smo u Irskoj ostvarili veliki napredak e, što se tiče oporavka tijekom proteklih nekoliko godina. E, kad sam stupio na dužnost u ožujku 2011. osnovni deficit za 2010. bio je 32% BDP-a, a čak i ako isključimo e, bankarske transakcije još uvijek je bio e, na razini 12% BDP-a. Danas predviđamo deficit od samo 0,4% BDP-a u 2017. U ožujku 2011. Irska se više nije mogla zaduživati na otvorenom tržištu, ovisili smo o kreditima iz programa Europske unije, MMF-a kako bismo opstali. E, imali smo rekordni prinos na desetogodišnji desetogodišnje obveznice od 14% u e, srpnju 2011. a prošli mjesec Nacionalna agencija za upravljanje riznicom e, je uspjela izdati obveznice na deset godina s prinosom od samo 0,495% e, a osim toga izdajemo rizničke papire sa negativnim prinosom. U ožujku 2011. nezaposlenost je bila 14,3%, a E, rekord e, je preko 15% e, u siječnju 2012. Danas smo na 7,7%. Irsko gospodarstvo snažno raste i očekujemo održiv rast u narednim godinama. Moje ministarstvo predviđa da će BDP rasti za 4,2% 2016. i 3,5% 2017. Imamo e, dva milijuna e, ljudi koji su zaposlene u Irskoj. E, to još uvijek nije na rekordnoj razini iz 2007. Međutim, prognoza je da će se brojka povećati za dodatnih 43 tisuće do kraja 2017. Što se tiče europodručja u cjelini, u trećem kvartalu imamo e, brojke koje govore o rastu BDP-a i to pokazuje da smo na putu oporavka iako je tempo skroman. Ovaj postupan oporavak e, povezan je sa dobrim okruženjem i vjetrom u leđa koji je povezan sa niskim cijenama nafte i e, niskom vanjskom vrijednošću eura. Buduće prognoze su neizvjesne, a ovi pozitivni učinci se gube, međutim ipak Moramo biti svjesni toga da je pred nama neizvjesnost povezana sa rezultatom referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. S obzirom na spor tempo oporavka i nisku inflaciju, visoku nezaposlenost i potencijalni učinak referenduma u Ujedinjenoj kraljevini pred nama su daljnji izazovi. Što se tiče javnih financija, ostvarili smo pomak sa neodržive pozicije ovisno, u kojoj smo bili ovisni o programu MMF-a i Europske unije i došli na održivu poziciju. Ponovno smo izgradili poreznu osnovicu, više ulažemo u javne usluge. Središnja fiskalna pretpostavka za proračun 2017. je da ćemo e, ostvariti deficit e, opće države 0,9% BDP-a ove godine i nastaviti ovu silaznu putanju na 0,4% 2017 predviđeni koeficijent zaduženosti od 76% BDP-a za ovu godinu je znatno ispod prosjeka europodručja, što je jasan pokazatelj napretka koji smo ostvarili. Novi niži cilj od 45% BDP-a najavljen je za razdoblje e, do kraja 2020. E, to će nam pomoći da osiguramo dodatni fiskalni amortizator. E, okruženje se poboljšava i ostvarili smo pomake u javnim financijama. Zahvaljujući tome imamo proračunsku platformu koja nam omogućuje financiranje pružanja održivih javnih usluga u narednim godinama. Osim toga, fiskalni režim u sklopu preventivnog stupa Pakta za stabilnost i rad osigurava povećanje u javnim e, izdacima E, koje možemo održivo financirati jer je odvojeno od ovisnosti o cikličkim ili neočekivanim prihodima. Ova pravila su prilagođena kako bismo osigurali da fiskalna politika snaži gospodarski rast i stabilnost e, i predstavlja promjenu koju možemo pozdraviti. Reakcije na tržištu na naše upravljanje javnim financijama bile su pozitivne. Međutim, kako bismo održali napredak, ne smijemo se odmarati na lovorikama i moramo i dalje primjenjivati pažnju dobrog gospodara što se tiče javnih financija kako bismo dalje bili konkurentni. Nastavljamo mjere e, koje se odnose na BDP, budući da tu postoji nestabilnost kao što je najavljeno prije nekoliko mjeseci e, što se tiče stope rasta od 26% za 2015. Ova stope rasta znači značajno je veća od prethodne procjene od 7,8%. Tu je došlo do iskrivljenja zbog multinacionalnih aktivnosti. Postoje razni razlozi koji su doveli do toga, drago mi je što mogu o tome govoriti. Značajna korekcija prema gore povezana je sa aktivnostima malog broja velikih multinacionalnih tvrtki i to je povezano sa izvanrednim čimbenicima koji imaju ograničen učinak na stvarnu aktivnost irskog gospodarstva. To uključuje korporativno restrukturiranje određene imovine i određenu reklasifikaciju u bilanci. E, glavni faktori koji utječu na irski BDP tu obuhvaćaju učinak e, e, ugovorne proizvodnje gdje multinacionalne tvrtke koje posluju u Irskoj ugovaraju proizvodnju roba sa tvrtkama iz trećih zemalja, međutim to se evidentira u Irskoj i trgovinskoj bilanci u skladu sa statističkim standardima. Premještanje određene imovine povezane sa intelektualnim vlasništvom i patentima u Irskoj očekuje se da će to smanjiti razinu uvoza za naknade za korištenje licenci i e, dovesti do povećanja irskog BDP-a. Osim toga došlo je do povećanja uvoza u zrakoplovnoj industriji u Irskoj, a isto tako što se tiče međunarodnih aktivnosti leasinga što dovodi do povećanja e, prihoda. E, ove promjene ne održavaju promjene u realnoj ekonomiji niti razinu aktivnosti koju vidimo na terenu. E, to je dovelo do povećanja investicija i e, neto rasta u izvozu, međutim moramo biti svjesni toga da nema značajan utjecaj na zapošljavanje i nastanak bogatstva irskih građana. Nastavit ćemo temeljiti svoju politiku na realnoj stopi rasta od oko 3 do 4%. Govorila sam o nekim vanjskim izazovima, a sada bih rekao nekoliko riječi o rezultatu referenduma u Jedinoj Kraljevini i odluci da napuste Europsku uniju. E, kao što sam već istaknuo u svom izlaganju o proračunu, odluka Ujedine kraljevine za nas sve znači predstojeće izazove. Za Irsku to predstavlja značajan rizik za naše gospodarstvo s obzirom na tjesnu povezanost E, trgovine i gospodarstva. Oko 16% irskog izvoza ide u Ujedinjenu kraljevinu, a 40% e, izvoza e, naših poduzeća također idu u tom smjeru. Irska je pak peto po veličini izvozno tržište za Ujedinjenu kraljevinu. Preko 1,2 milijarde roba i usluga razmjenjuje se tjedno između ove dvije zemlje. E, s ovom trgovinskom razmjenom povezano je 400 tisuća radnih mjesta, a e, puno više radnih mjesta je povezano sa lancem nabave. Neizvjesnost koju donosi odluka o Brexitu navela je moje ministarstvo da smanjimo prognozu za rast BDP-a za narednu godinu na 3,5%. Najbolji ishod za Irsku bila bi Ujedinjena kraljevina koja je još uvijek tjesno povezana s Europskom unijom. Želimo izvući situaciju u kojoj imamo neproposnu granicu sa e, Sjevernom Irskom ili promjene koje će oslabiti ili poništiti ono što je zajedničko gospodarstvo na našem otoku. E, kako mi to vidimo, želimo očuvati zajedničko područje putovanja, uključujući zajedničko tržište rada. Bez obzira na konačni dogovor, Znamo da Brexit predstavlja povećani rizik za irsko gospodarstvo. Prema istraživanjima to pokazuje da će irski BDP biti negdje između 2,25 do 3,75% ispod onoga one razine na kojoj bi bio 10 e, godina nakon e, izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije kada se to ne bi dogodilo. E, morat ćemo tu pažljivo upravljati i uvesti određene mjere kako bismo pomogli nekim sektorima gospodarstva i smanjili negativne učinke. E, jedna od metoda koja je pod našom kontrolom e, bit će da upravljamo i kontroliramo javne financije kroz proračunski proces. Moramo i nadalje odgovorno upravljati i primjenjivati opreznu fiskalnu politiku. E, mi smo si postavili za cilj smanjenja, smanjenje i e, ukidanje, odnosno eliminiranje sadašnjeg proračunskog deficita i uravnotežen proračun 2018. kao i proračunski suficit nakon tog datuma. Nekoliko bih sada riječi želio reći o ekonomskom upravljanju u Europskoj uniji. E, fiskalna pravila iznimno su važna u monetarnoj uniji kako bismo riješili problem mentaliteta u kojem se izbjegava plaćanje poreza. I e, moramo spriječiti e, procikličke politike koje doprinose smanjenju i stoje na putu višem životnom standardu. E, prihvaćanje fiskalnih pravila iznimno je snažno u Irskoj. E, Irska je jedina zemlja koja je pristupila sporazumu za stabilnost, koordinaciju i upravljanje e, koja je o tome provela referendum. To znači da imamo demokratsku potvrdu ovih pravila. Osim toga, politički sustav u Irskoj je usvojio i ugradio potrebu da e, funkcioniramo unutar fiskalnih pravila. Znamo da je iznimno važno ne ponavljati greške iz prošlosti i svjesni smo toga da moramo poštivati fiskalna pravila i to će nam pomoći da ostvarimo svoje ciljeve. Međutim, tu postoji i drugi aspekt. E, ponekad kada govorimo o financijskim pravilima E, spominjemo konsolidaciju koja se provodila od 2008. do 2015. E, međutim, postoje dokazi koji govore o tome da neke stvari ne možemo uzimati zdravo za gotovo. E, nedostatak transparentnosti i predvidivosti također je povezan sa poštivanjem pravila. Znam da postoje oni koji su zabrinuti da će fiskalna pravila koja su suviše složena biti teška za provesti i e, da je teško o njima informirati stanovništvo. Osim toga, eksante je teško predvidjeti e, kako procijeniti poštivanje e, pravila. Međutim, postoji još jedan aspekt koji je povezan sa nedosljednim tretmanom, a to je pitanje koje je važno za male države članice. Mi u Irskoj branimo fiskalna pravila i objašnjavamo zašto je važno poštivati pravila. Međutim, e, to je sve teže e, činiti ukoliko postoji percepcija da se pravila ne primjenjuju razumno ili dosljedno ili da se primjenjuju drugačije u odnosu na velike i male države članice. I to je pitanje jako osjetljivo. I stoga, mada su reforme u sklopu pakta za stabilnost i raste dobrodošle, E, potrebno ih je bolje uskladiti sa ekonomskim okolnostima i predvidjeti određenu razinu fleksibilnosti što se tiče ulaganja i strukturnih reformi. E, šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom 2013. E, bilo je nešto što se događalo u sklopu reakcije Europe na e, bankarsku i financijsku krizu. Ostvarili smo značajan napredak u suradnji sa članovima Vijeća, Europskom komisijom, parlamentom, a to uključuje i ovaj odbor. E, što se tiče e, bankarskih i financijskih e, usluga, provedene su teške i dugotrajne, teški i dugotrajni pregovori koji su doveli do političkog dogovora o cijelom nizu pitanja. Elementi bankarske unije su dogovoreni, isto tako paket o kapitalnim zahtjevima, jedinstven nadzorni mehanizam, opći pristup je usuglašen što se tiče direktive o sanaciji banaka. E, što se tiče ekonomskog upravljanja, e, dogovorene su mjere e, sa dva paketa za ekonomsko upravljanje tijekom našeg predsjedavanja, a isto tako smo racionalizirali i pojednostavili proces europskog semestra. Znamo da se nastavljaju aktivnosti u tom području. Opći okvir za ekonomsko upravljanje ekonomske i monetarne unije podložen je velikim promjenama u zadnjih nekoliko godina. Učinci ovih promjena moraju se u potpunosti procesuirati i razumjeti posebno na nacionalnoj razini e, gdje je prostor, e, manevarski prostor što se tiče financijskih pitanja ograničen. E, dosljedna pozicija Irske je da naglasak mora biti na punoj i djelotvornoj provedbi širokog raspona ekonomskih i financijskih reformi. E, mi očekujemo bijelu knjigu koju će Europska komisija izraditi i predstaviti sljedeće proljeće i nadalje e, smo odlučni što se tiče ostvarenja rasta i otvaranja radnih mjesta. Izgradnja institucija i mehanizama i europske strukture neće nam e, pomoći u tome. Najbolji je način da osiguramo e, snažan rast, stvaranje preduvjeta za ulaganje i e, otvaranje radnih mjesta. E, danas smo na Ekofinu imali dobru raspravu o raznim pitanjima. Između ostalog imali smo prezentaciju komisije o paketu e, poreza na dobit pod naslovom izgradnja poštenog, konkurentnog e, i stabilnog sustava oporezivanja poduzeća u Europskoj uniji koji je objavljen 25. listopada. Središte paketa je zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica, odnosno prijedlog za to. To je vrlo složen prijedlog. Svaka država članica trenutno ima različite različita pravila e, koja se odnose na oporezivi dohodak, odnosno oporezivu dobit, e, koji su odbici i olakšice dopušteni i tako dalje a zajedno sa drugim državama članicama proučavamo pojedinosti ovog prijedloga. Što se tiče porezne reforme, sigurno nije iznenađenje ako čujete da je Irska imala značajnu ulogu u globalnim aktivnostima što se tiče reformi u međunarodnom e, sustavu poreza na dobite. Mi smo e, od samog početka sudjelovali u projektu OECD-a o smanjenju porezne osnovice i primještenju dobiti i sudjelovali u značajnim reformama na razini Europske unije što se tiče direktive direktive za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza. Uveli smo isto tako izvješćivanje po zemljama, a e, osim toga podržavamo e, mjere koje, čiji je cilj osiguranje porezne transparentnosti i sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja. Nekoliko riječi o predmetu državne potpore. Kao što znate, 30. kolovoza komisija je objavila rezultate istrage u odnosu na Apple i porezne tretmane u Irskoj. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište. E, ne slažemo se sa analizom Europske komisije i e, tom odlukom koja nam ne ostavlja nikakvu mogućnost nego da podnesemo žalbu Europskom sudu koju ćemo sutra podnijeti. I stoga, e, budući da će sudski postupak biti u toku, roku. E, ne mogu više ništa reći o tome. Zahvaljujem odboru na tome što ste me pozvali danas popodne. Rado ću reagirati na vaše komentare i pitanja. Hvala. Hvala vam na sveobuhvatnom izlaganju. Sada ćemo započeti s pitanjima. Imamo malo vremena, tako da se moramo držati četiri minute govorenja po osobi odnosno za pitanje i odgovor, dakle minuta i pol za govornike. Burkhard Balc. Hvala vam, zahvaljujem što ste danas na ovom ekonomskom dijalogu. Neću započeti sa najvažnijim pitanjem, već s nečim što se tiče makroekonomske perspektive vaše zemlje. Dakle, posljednje izvješće eh, nakon provođenja programa u komisiji iz rujna pokazuje sjajne rezultate, s obzirom da je Irska odličan primjer gospodarskog oporavka, nakon što je vrlo teško pogođena financijskom krizom, koje su najvažnije pouke po vama, koje, su, koje možemo naučiti iz vašeg programa ekonomske prilagodbe, a što bi moglo biti dobar primjer za druge države članice. Također što biste možda drugačije učinili i po vama koje su najvažnije mjere koje ste do sada poduzeli. Dakle, upotrijebio sam svega minutu, tako da imate vi dovoljno vremena za odgovor. U ožugu 2011. kada smo došli na vlast, u programu smo već bili od prethodnog prosinca. Najvažnija stvar je dakle bila da preuzmemo vlasništvo nad time i da irska javnost sama preuzme odgovornost za to. Uvjeti koji su bili primijenjeni bili su izuzemno oštri i javnost se mnogo žrtvovala, no preuzimanje vlasništva nad time bila je vrlo važna stvar i nakon toga naravno da se toga pridržavaju. To je podjednako važno bilo, naime bilo kakva okolnost gdje se započinje s nekim putovanjem i zatim ne drži puta, to vas neće odvesti do vašeg odredišta. Dakle, držanje, ostanje pri tom programu bilo je vrlo važno. Nakon toga imali smo same mjere koje su se provodile, fiskalni ispravci, to je prosječno oko 20% se smanjila javna plaća uz dakle, suradnju javnih službi, to je bilo veliko, veliko političko postignuće i veliki pokazatelj socijalnog partnerstva. Sada da kako imamo neke posljedice, druge posljedice toga. Također znali smo da malo možemo učiniti što se tiče potražnje u našem gospodarstvu, da kenezijanski model ne bi funkcionirao povećanjem poreza i smanjenjem, smanjenjem rashoda, tako da smo se mi više usredotočili na restrukturiranje i na onu opskrbu, opskrbnu stranu gospodarstva, što je za nas izuzetno dobro funkcioniralo. Dakle, tada smo proveli svojevrsni paralelni program koji je organizirala irska vlada i gospodarstvo smo prošli sektor po sektor i pokušali identificirati eh, nedostatke svakog sektora i dati rješenje. Primjerice, turistički sektor je bio potpuno, postao potpuno nekonkurentan. Tu smo smanjili PDV na te usluge sa 30 13,5 na 9%, također smo ukinuli određene poreze, više smo novaca dali turističkim odborima, zajednicama za promicanje Irske i tu su se stvari brzo preokrenule. To ne samo da je spasilo turističku industriju, već je i ona doprla do onih manje bogatih dijelova Irske sa prekrasnim krajolikom što smo također iskoristili. Također smo se dakle usredotočili na naše prednosti, turizam uvijek bio snažan u Irskoj, tako je bila je poljoprivreda, što je postalo nepopularno na neki način. No mi smo se vratili tome. Što bih promijenio, upotrebi bih više resursa za kapitalne investicije. Naime, tijekom fiskalne korekcije e, kapitalni proračun je smanjen kao i tekući proračun, došlo je do nedostatka i u gospodarskoj i u socijalnoj infrastrukturi, a fiskalna pravila, iako dosta dobro e, funkcioniramo, još uvijek nas ograničavaju što se tiče investicija, onih koje ja barem smatram ključnih za gospodarstvo i socijalne pitanja. Hvala vam. Analiz sljedećim riječima Hvala. Hvala na zanimljivim komentarima. Imam tri kratka pitanja. Prije svega spomenuli ste potencijalno negativan učinak na irsko gospodarstvo nakon Brexita. E, Ministarstvo financija u Irskoj je samo radilo na tim scenarijima i ukoliko ne uspostavimo trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom, vratimo se na odredbe VTO-a, a čini se da nas britanska vlada trenutno možda stjera u tom smjeru zbog svog nedosljednog nekoherentnog pristupa i zapravo pregovore se predstavlja kao jednu igru bez dobitnika, dok s druge strane kada bismo dobar sporazum napravili time bi se prepoznala naša međusobna ovisnost i otvoreni trgovinski odnosi. Mislim da je Irska ovdje u jedinstvenom položaju te može utjecati na britansku vladu, pa me zanima da li vi možete, mislite li da možete utjecati na njih na neki način da konstruktivnije tome pristupe. S druge strane, imamo jednu konzultativnu skupinu o Brexitu, koja cijeli niz dionika uključuje sindikate, poslovnu zajednicu, građanstvo i čini mi se da to dosta dobro funkcionira. Dakle, možete li nam nešto više o tome reći? To nedostaje u Velikoj Britaniji čak i nakon referenduma, a lijepo je da Irska ima takvu skupinu. Spomenuli ste također i slučaj Apple-a. Jasno mi je da ste ograničeni što se tiče toga što nam možete o tome reći, ali to jasno pokazuje potrebu reformi međunarodnih poreznih pravila koja moraju postati jasnija. Parlament, kao što znate, dugo već traži predlog o korporativnoj poreznoj osnovici. Ja i kolega Ludvig Niedermar smo to već zatražili. Vi ste rekli da se bavite detaljima komisijnog prijedloga o tome. Možete nam reći načelno barem da li to podržavate ili ne. Hvala. Hvala vam. Brexit je velika briga za Irsku. Tu imamo tri sloja politike na koje to utječe. Prije svega politika same Irske, odnosi sjevera i juga. Ne želimo ponovno čvrstu granicu između Irske i Europske unije koja će biti svega 40 km sjeverno od Dublinskog aerodroma. To je velik problem. Na to se nadovezuje činjenica da želimo zajedničko e, trgovinsko područje, zajedničko područje rada zadržati, što već imamo stotinama godina i što je u našem zakonodavstvu još 1922. kada smo se odvojili od Velike Britanije i što je kroz različite oblike zakonodavstva postojalo od tada. Zatim imamo trgovinski odnos koji sam već spomenuo, 2 e, milijarde roba i usluga koja prelaze Irsko more svaki tjedan. To je također vrlo važno. Onda imamo i širi odnos e, Velike Britanije s ostatkom. Dakle, mislim da možemo utjecati na odnose na otoku u određenoj mjeri barem, utjecati na trgovinske odnose bilateralne. No do sada nismo imali previše utjecaja na njihovo pregovaračko stalište i na to na koji način oni oblikuju pregovore sa Europskom unijom. No pokušavamo, neprestano smo u kontaktu s njima, s njihovim ministrima, međutim trenutne, trenutnu konfiguraciju ministara baš ne poznamo toliko dobro kao prethodno. Sastavili smo konzultativnu skupinu, e, prvi sastanak je bio vrlo produktivan, konstruktivan, u Dublinskom dvorcu održan. Demokratska unija, stranka koja je, naj, koja je glavna u upravljanju Sjeverne Irske, nije u tome sudjelovala, međutim, oni podržavaju Brexit. Sve druge stranke u Sjevernoj unionističke i nacionalističke, protive se Brexitu. No imamo bilateralne kontakte s njima koji su vrlo snažni i to iz povijesnih i drugih razloga. No nadamo se da će stvari nastaviti dobro kao i do sada. Naravno, osobni odnosi su vrlo važni ovdje. Naši ministri redovito posjećuju Belfast. Sljedeći događaj se održava i sljedeći tjedan već, sastanak sjever-jug, gdje će biti prisutne sve stranke e, sa sjevera koje su u vladi i sa onima sa juga. Dakle, to je sastavni dio našeg redovitog e, sporazuma na kon velikog petka. Što se tiče slučaja Apple i konsolidirana osnovica poreza za, na, na dobit, intenzivno smo radili na tome i sa OECD-om, zapravo predsjednik OECD-a nam je čestitao na tome, Pascal Saneman također, kao njihov porezni stručnjak, jer ovdje zapravo predvodimo u pitanju poreznih reformi. Dakle, ja, Irska vlada je uklonila određene odredbe iz irskog zakonodavstva poreznog 2012. i 2013. koje se tiču konkretno ovog slučaja, no i dalje smatramo da konkurencija ovdje nije poštovana i žalimo se na temelju toga. Zadnjička konsolidirana osnovica poreza da dobiti je također nešto što dovodi u pitanje trenutno stanje stvari vezano uz porezna pitanja. Slovačko predsjedništvo bi trebalo neke napretke ostvariti na tom polju i smatramo da prijedlog za lakše rješavanje sporova u poreznom području između pojedinih jurisdikcija poreznih je vrlo važno i načelno se u potpunosti sa time slažemo, iako se ne slažemo s određenim detaljima, no na tome se trenutno radi. Povjerenik Moskovici je CCCTB dokument, dakle, je podijelio na dva dijela. S jedne strane zajedničku osnovicu poreza na dobit je podijelio, odnosno odvojio od konsolidirane osnovice poreza na dobit. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Naše prvo tumačenje je da bi to zapravo ograničilo irsku osnovicu zbog toga što isključenja koja su predložena su šira od isključenja koja mi koristimo u porazne svrhe u Irskoj. No radimo na tome konstruktivno kao i na drugim dosijajima Pretpostavljam da prvi dokument neće biti završna verzija i ćemo, radit ćemo dalje na kompromisima s našim kolegama. Hvala, Bernd Luke. Govorit ću na njemačkom. E, Europska komisija predbacuje vam nezakonitu državnu potporu u slučaju Apple. Ja sam pitao povjerenicu gospođu e, Vestager e, temeljem čega ona zaključuje e, da Apple profitira od prethodnih poreznih odluka i da se radi o nezakonitoj državnoj potpori bio sam iznenađen jer gospođa Vestager je rekla da ni s čim to ne može uspoređivati. Ja sam očekivao da će to usporediti sa Samsungom. E, ona smatra da e, Samsung ima isti porezni tretman e, u Irskoj kao i Apple. Smatrate li vi da tu ne postoji nikakva diskriminacija, odnosno pogodovanje? Smatrate li E, da e, je i Samsung u sličnom položaju. Postoje li tu prethodna porezna mišljenja? Dolazi li tu također do premještanja dobiti kako bi se izbjeglo oporezivanje? Moje pitanje bi osim toga bilo koje su to e, efektivne porezne stope koje Samsung plaća u smislu poreza na dobit u godinama u kojima vi niste bili na ovoj dužnosti, znači od 2003. do 2012. Ukoliko ne možete e, sada na pamet e, izniti podatke, bio bih zahvalan e, ako biste mi o tome dostavili podatke u pisanom obliku. Hvala. Prije svega ovo što kažete ispravno odražava stajalište gospođe Vestager. Zapravo ne postoji odgovarajuća usporedba za porezno ponašanje Apple-a, odnosno odnos naspram njemu, kao što ste sami rekli, ključ državne potpore u tome da pojedino poduzeće, da se prema njemu ponašalo drugačije, povoljnije nego prema drugim poduzećima, u ovom konkretnom slučaju iz poreznih razloga. Tako da nema takvih slučajeva i mišljenja na kojem se temelji osloga odluka dolaze iz 1991. 2007. i zapravo se e, temelja na načelu poštenog principa koji je uspostavljen unutar OECD-a i na kojeg se počelo između 2010. i 2012. provoditi u praksi. E, stajalište Komisije za konkurenciju je da su postala nekakva pravila unutar ugovora koja vuku korijene od samog osnutka Europske unije. No, ukoliko je to slučaj, komisija je 10 do 12 godina surađivala s OECD-om da razvija funkcioniranje na temelju tog načela predostrožnosti. Što se drugih poduzeća tiče, u Irskoj porezna pitanja su povjerljiva i naši povjerenici također koji se bave porezima su neovisni, tako da ja ne mogu raspolagati podacima poreznim e, niti u jednom pojedinom poduzeću, pojedincu, jer se jer je to povjerljivo. Međutim, e, naši nadležna tijela su sposobna odraditi to je povjerenica Vestager mi rekla da od svih dosija koji su zatraženi u Irskoj ne postoji niti jedan slučaj osim Apple, Apple koji se eh, vrti oko pitanja državne potpore. Nekolicina dosija je već tu zatražena eh, i mi smo u, u potpunosti surađujemo sa tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i što se tiče naših povjerenika zaduženih za porez, oni su dali e, nadležnim tijelima sve dokumente kome čak niti ja kao ministar financija nisam imao pristup. No izbjegavanje plaćanja poreza, utaja, međunarodno govoreći kao što znate, e, pitanje odnosa između dvije jurisdikcije porezne i oni mudri porezni odvjesnici zapravo uspjevaju pronaći jazove, praznine koje mogu iskoristiti u takvim situacijama. Mi, naravno, nismo skloni tome, zatvorit ćemo sve takve praznine što više možemo i zajedno sa OECD-om na tome radimo. No, osim ako ne dođe do međunarodne suradnje, stvari ne mogu funkcionirati. Mi oporezujemo Apple, sve druge, na temelju cijelog njihovog profita ostvarenog u Irskoj. No, da ja pročitam na svom Apple-u što sitnim slojima piše, na, od pozadi piše da je dizajnirano u Kaliforniji, proizvedeno u Kini, tako da ekonomska aktivnost sama po sebi se nije događala u Irskoj. Ja osobno ne smatram da je Apple platio dostatan porez, ali ne radi se o Irskoj koju duguje. Radi se o različitim poreznim e, sistemima i unutar SAD-a zbog kojih dolazi do ovakve diskrepancije. Komisija je u bila kada je rekla da je Apple plati vrlo mali postotak poreza na svoje svjetske profite. do prije svega oni nisu to stvorili u Irskoj, a drugo imali su poreznu odgovornost koja je bila mnogo veća nego ono što su platili i onako. Jer način na koji porezni, porezna dopis, na dopid funkcionira u SAD-u je da kada tražite plaćate porez, to morate činiti za 35%. I ako pogledate mjesto plaćanja poreza, gdje imate poreznu odgovornost, to je otvoreno pitanje. Mi pitamo, se možemo pitati hoće li doći do reforme u američkom e, poreznom zakonodavstvu, no ja ne mogu biti e, globalni naplatitelj poreza, što mi se čini da komisija trenutno od mene očekuje. Ja naplaćujem porez na temelju profita ostvarenih u Irskoj, a van toga samo mogu raditi na tome da irsko zakonodavstvo pokuša e, ukloniti mogućnosti budućih ovakvih neusklađenosti sa irskim zakonodavstvom. Hvala Marijan Harkin. Hvala vam, hvala ministre. Moje pitanje vrlo konkretno tiče se direktive Fakt iz 2009. Što se tiče pa doprinosa, dodataka za poljoprivrednike. Vjerojatno znate da sam podnijela tužbu komisiji prošle godine vezano uz to. Žalba se tiče uspostavljanja određenih strukturi, osobito u poljoprivrednom sektoru, koji su svojstveni mehanizam za traženje, za manipulaciju tog paušalnog sistema i naplatu, odnosno neplaćanje PDV-a, dakle drugim riječima PDV prevaru to, dakle, cijeli ovaj sektor može dovesti u pitanje, ali moje konkretno pitanje tiče se vašeg predloženog amandmana u predlogu za financijski zakon iz listopada ove godine. A to je da se ovaj paušal ne isplaćuje u pojedinom, nekom konkretnom pojedinom sektoru. Mene zanima za koji sektor, na koji se sektor tu misli Imate li procjenu PDV-a dostatnu za to i da li ste zadovoljni sa time da će se vaš amandman baviti upravo tim pitanjem PDV-a u kontekstu e, umjetno e, napuhanih iznosa koji su zatraženi? Irski poljoprivrednici koji su registrirani u PDV sistemu mogu normalno tražiti povrat poreza. Pitanje o kojem se ovdje radi je da postoji paušalni rabat PDV-a koji je primjenjiv na male poljoprivrednike kako bi se izbjegla obveza znatne papirologije za povrat poreza. I to je bilo sastavni dio irskog poreznog sustava već godinama i vrlo učinkovito funkcionira. Naši povjerenici za porez se time bave neovisni, a ne ja osobno, tako da ja zapravo od njih dobivam ukupne iznose, kao i moji prethodnici, i u ovom zakonodavstvu ćemo donijeti novu razinu rabata. Ranije ove godine ukazano mi je na to da je došlo do nekakvih sistema PDV prijevara na kojima se radi i koje se vjerojatno provode, osobito vezano uz peradarstvo. E, I dakle, kada pitate koji je to dio, o čemu se točno radi, mi pokušavamo dakle u peradarskoj industriji izbjeći PDV prevare i tu su neke veliki, veliki peradarnici bili uključeni u prevare kakve ste sami otpisali. I to je dalo konkurentnu prednost, prednost onima koji su se služili takvim sistemima na uštrb zakonitih trgovaca koji nisu koristili takve programe izbjegavanja plaćanja PDV-a to sam dakle unio u naš prijedlog zakona o financijama o kojem se trenutno raspravlja u parlamentu i nadam se da ću dobiti podršku većine u parlamentu da to stupi na snagu. Hvala, Matt karti. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Tu sam. Evo, ne bismo sada trebali ulaziti u makroekonomsku raspravu, ali kada ste govorili o fiskalnim pravilima, javnim financijama, budući da dolazim iz iste zemlje kao i vi, E, pomislio sam na određena pitanja izbjegavanja plaćanja poreza, na primjer. To je nešto što je jako bitno za ovaj parlament, kao i za odbor koji se bavi istragama o e, dosjejima iz Paname. I Irska u ovom e, smislu nije spomenuta baš u najboljem svjetlu. Ali dobro, bez obzira na ovu raspravu o Aplu i o prethodnim poreznim odlukama, vi ste rekli da ćete poduzeti određene odluke o dvostrukim režimima i to jeste najavili u paketu iz 2014 godine. Rekli ste da će to biti ukinuto od e, prvog mjeseca 2015. godine, ako se dobro sjećam, što znači da bi nove tvrtke u Irskoj e, morale imati dakle, sjedište tu i imale bi poseban porezni režim. E, vi ste rekli također da će određene mjere se primjenjivati do 2020. godine. Ja se pitam koliko će Google moći biti podležan ovim mjerama. I pitam se koliko toga će e, otići velikim korporacijama u međuvremenu. Još nešto što me brine je su naši porezni e, sporazumi sa drugim zemljama koji e, su iznad našeg e, nacionalnog zakona, a znamo da Irska ima mnogobrojne sporazume o porezima. Koliko sam ja shvatio ove sporazume koje sam pregledao, tu postoji dvostruk sloj oporezivanja za Maltu, Panamu, Hong Kong, e, Nizozemsku i Belgiju. Dakle, to su samo neke od zemalja. Ispričavam se što sam prekoračio vrijeme, ali se pitam, možete li vi sada nama reći da ćete smanjiti taj rok koji je na raspolaganju e, tvrtkama koje manipuliraju ovaj sustav i da li ćemo ponovno ispregovarati ove pregovore koji omogućuju ovo dvostruko i način oporezivanja nakon 2020. godine. Hvala na ovom pitanju. E, mi se naravno bavimo ovim pitanjem izbjegavanja plaćanja poreza i e, stoga i gledamo na koji način je izrađen naš zakon. Tu imamo dosta dobrih primjera, to sam spomenuo malo čas, e, gdje su, je zakon o oporezivanju usložen s drugim zakonima, ali postoje jazovi koje is, koriste određene tvrtke kako bi plaćale manje poreza ili kako bi izbjegavali plaćanje poreza. To je nešto što se tiče i sjedišta samih tvrtki koje posluju u Irskoj i to je nešto što moramo uskladiti s drugim zakonodavstvima. Zbog toga smo cijeli sustav razmotrili. Sasvim je jasno da u pitanju prevara Double Irish potrebno je nešto vremena kako bi se to pitanje riješilo. Moramo niti jedna jurisdikcija ne može promijeniti preko noći pravila oporezivanja e, tvrtki. Te stoga to ne može učiniti niti Irska. Mi smo rekli kada smo objavili e, zakon o financijama da ćemo se pozabaviti ovim pitanjem u irskom zakonodavstvu za one tvrtke koje posluju na temelju postojećeg zakona i da ćemo im pružiti priliku da iskoriste odredbe e, prelaznog e, razdoblja. To prelazno razdoblje je bitno kako bismo imali dovoljno vremena preći na novi režim e, koji bi trebao biti u funkciji prije kraja prelaznog e, razdoblja. U ovom slučaju o kojem vi govorite znamo da Irska je da Irska nema sada najbolju reputaciju što se tiče ovog pitanja ali mi radimo na tom. Evo ja bih i vas mogao upitati na koji način biste vi e, se bavili ovim pitanjem što se tiče u ove rasprave u Europskom parlamentu, ali što se tiče sporazuma o oporezivanju predsjedavajući e, daje riječ gospodinu Debonu. Hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom na e, situaciju u Velikoj Britaniji i Irskoj. Možete li mi reći koje će prednosti imati Irska e, uz konkurentnu e, korporativno oporezivanje, naročito uz korporativnu poreznu osnovicu. Irska mora za sad plaćati gubitke drugih e, i e, ne znamo na koji način ćemo to riješiti kroz zajedničku e, konsolidiranu komparativnu poreznu osnovicu. Najprije što se tiče poreznih sporazuma koji su iznad nacionalnih zakona, to je jedno od načela međunarodnih zakona, pa to stoga moramo tako i poštovati. A što se tiče ovog posljednjeg ugovora, pitanja, mi smo mala država i moramo biti e, konkurentni, e, pa čak i po pitanju poreza. E, zbog jer se nalazimo i radimo u jednom vrlo konkurentnom svijetu. Mi imamo ovu poreznu stopu za tvrtke od 12,5%, u Velikoj Britaniji je taj postotak mnogo viši. E, naj, najprije smo počeli dakle smanjivati na 20%, zatim 18 pa 15, a poslije toga e, nakon britanskog referenduma je rečeno da možda nećemo ispuniti ovaj posljednji cilj, ali sasvim je normalno da postoje konkurencija u poreznim režimima i ona postoji u cijeloj Europi. To je zacrtano u europskim zakonima i komisija je nedavno rekla da su porezi u nadležnosti država članica i da su jurisdikcije E, slobodne imaju pravo biti konkurentne po pitanju porezne osnovice. Mi ćemo to sigurno onda iskoristiti. A što se tiče Brexita, postoje pokazatelje prema kojima bismo mogli reći da Ujedinjeno kraljevstvo ide ka nižoj poreznoj stopi. E, mi želimo privući strana ulaganja u Irskoj, a znamo da je za to bitan zakon o e, poreznoj stopi. To je samo jedan od faktora, ali ne čini to sve. E, mi naravno moramo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo naše područje. Postoje vrlo dobri odvjetnici, stručnjaci, E, stručnjaci za informatičke tehnologije koji rade na svim ovim e, pitanjima i a također koji rade i u samoj Irskoj. Mi želimo da budu prisutni na našem prostoru, budući da se kod nas govori engleski jezik, to je jedna od prednosti, sasvim sigurno. I e, jer nema toliko zemalja gdje je engleski službeni jezik, naročito u Europskoj uniji i gdje mi se pozivamo na članak 15. Naravno, kao što sam rekao i u mom izlaganju, e, za irsku, irsko gospodarstvo Brexit može imati negativne posljedice, ali isto tako e, mi se moramo držati našeg eh, modela, naročito na primjer u poljoprivredi, proizvodnju poljoprivrednih eh, proizvoda i ako se vratimo na stajalište Ujedinjenog kraljevstva i njihove pozicije za pregovore, onda znamo da ćemo morati biti strogi po pitanju e, poreza mi imamo jako dobre trgovinske odnose sa Ujedinjenom kraljevstvom, ali to nije povezano sa e, našim oporezivanjem poduzeća. Mi smatramo da to neće predstavljati nikakav problem. Hvala, gospodin Mono. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre. Irska je imala veliku potporu Europe 2010. i 2013. godine sa 60 milijardi eura pomoći uz sredstva iz strukturnih fondova. Sada imate gospodarstvo e, sa BDP-om od 4,2%, to je predviđeno za 2016. godinu i također više nećete biti u sustavu e, prekomjernog deficita. Vaš gospodarski model je privukao mnoge multinacionalne tvrtke jer imate stopu oporezivanja koja je jako niska i zloupotrebljavate prethodne porezne odluke. Stoga e, znamo da e, mnoge te tvrtke mogu poslati E, jako velike svote novca u e, porezne oaze, dakle to je novac koji se više ne oporezuje, a vi ste im pomogli u tome. Europska unija je vama pomogla kada ste vi se našli u teškoj situaciji, a e, vi ste pomogli Apple da bolje posluje. Vi ste odbili primiti novac koji je Apple trebao platiti prema onom što je rekla Europska komisija. Mi smatramo da multinacionalne tvrtke moraju platiti e, porez u zemlju u kojoj posluju. Na koji način e, mislite da ćete nastaviti kasnije, naročito što se tiče plaćanja e, kazne Apple. Hoćete li prihvatiti taj novac i, kako ćete riješiti pitanje prethodnih poreznih odluka koje je Apple zlouporabio i koliko vremena će vam trebati za to. Hvala najljepša što ste postavili to pitanje. Mi cijenimo pomoć europskih kolega kao i kolega MMF-a za vrijeme recesije. Irsko gospodarstvo se nalazilo na rubu e, stečaja i mi smo preuzeli odgovornost e, za takvu situaciju i mi smo zaista iskreno zahvalni europskim kolegama i MMF-u koji su nam pružili sredstva koja su nam omogućila da nastavimo dalje te da prilagodimo naše gospodarstvo postepeno, a ne preko noći. Upravo zahvaljujući ovom, e, ovim sredstvima smo imali dalji pristup e, tržištu jer bez pristupa tržišta mi ne bismo uspjeli u tome. I mi zaista cijenimo to što su nam europske kolege e, pružila ta sredstva. Ali e, također znajte da ta e, situacija u Irskoj, Portugali ili Španjolskoj se morala riješiti jer inače bi ugrozila cijelu eurozonu. E, mi ćemo naravno novac vratiti, dobili smo 22 2 e, milijarde od MMF-a, 4 milijarde od prilike koje e, ćemo e, još dobiti. Postoji program nadzora od strane MMF-a, ali već smo otplatili ili 18 e, milijardi i namjeravamo otplatiti svaki euro koji smo dobili od Europske unije. E, mi smo također e, se i zadužili i plaćamo kamate na taj novac. Drugo, postoje kazne koje su, koje su vezane uz Eh, Apple, ali mi nismo kažnjeni, ne, nije nama nametnuta kazna, već eh, je objavljena odluka u kojoj je rečeno da Apple nije platio odgovarajuću sumu poreza u Irskoj i da se eh, ta razlika treba platiti, ali tu se ne radi o sankciji, ne radi se o kazni. Kazna se nameće ukoliko je došlo do nepoštivanja pravila, te mi stoga ovo osporavamo. I ja ne mogu sada sve govoriti o ovom predmetu, ali mi smatramo da Apple ne duguje nama taj novac, već duguje Sjedinjim američkim državama. A što se nas tiče, Apple je platio sve ono što je dugovao. E, Apple je jedna od najvećih tvrtki u Irskoj, zapošljava ogroman broj e, ljudi i e, plaća poreze na temelju profita kojeg ostvaruje. Načelo OECD-a kaže da trebate platiti porez u onoj jurisdikciji u kojoj ostvarujete e, dobit, a ne morate plaćati e, porez u onoj jurisdikciji gdje ne ostvarujete profit. Naša, nije naša greška što ne postoji usklaženost između međunarodnih poreznih e, režima i što određene tvrtke e, koriste te jazove. OECD zajedno sa nama se bori protiv toga i mi ćemo nastaviti e, raditi na rješavanju ovog pitanja, ali e, Apple je poslovao sasvim zakonito u našoj državi. Mi ćemo sigurno raditi na tome da E, tvrtke plaćaju poreze u onim jurisdikcijama gdje ostvaruju dobit, ali ne možemo to učiniti ako ne budemo ostvariti međunarodnu, ostvarili međunarodnu suradnju i ako ne budemo izmijenili međunarodna zakona, odnosno pravila, a ne domaća e, pravila. I mi zaista smatramo da možemo uspjeti u ovome. Napredovali smo dosta u posljednje četiri godine pod vodstvom e, i smjernicama OECD-a. Hvala. Morat, ću sad, morat ćemo sada čuti nekoliko pitanja zajedno, najprije gospodin Brian Hayes, jer nemamo više puno vremena. Hvala gospodine predsjedavajući i e, gospodine ministre, dobrodošli na sastanak ovog odbora. Ja sam primijetio i u ovom domu i u Irskoj da ste vi dosta toga učinili za oporavak gospodarstva u Irskoj i to želim ovdje reći. Vi ste malo čas govorili o najboljem ishodu za Irsku što se tiče e, Brexita jer e, E, moramo i jedin, moramo i e, ostati svi bliski, dakle nakon e, Brexita. U mojoj izbornoj jedinici imamo ogroman broj zaposlenih ljudi koji će možda biti u teškoj situaciji nakon Brexita. Što je po vašem mišljenju najgora posljedica ovog Brexita i možete li se složiti sa onim što je rekao njemački ministar financija da ako E, ako Ako postoje e, putovnice koje daju priliku da se iskoristi e, jedan porezni režim, da se protiv toga trebamo boriti. Sljedeće pitanje. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Evo dosta pitanja je postavljeno do sad i e, žao mi je što evo ste mi dali riječ tek na kraju e, ovog sastanka, ali htio bih znati čujete li prevod svi? Da. Ja ću postaviti samo jedno kratko pitanje. koja bi bila prva tri najbitnija koraka koje bi vi htjeli napraviti kako bismo izbjegli da se profit prebacuje iz jedne zemlje članice u drugu državu članicu kako bismo izbjegli zlouporabu fiskalnih sustava u Europskoj uniji ili što biste mogli učiniti još kako bi se bolje borili protiv e, poreznih prevara. Mi u Europskoj uniji trebamo 265 milijardi eura svake godine kako bismo si zacrtali ciljeve koje imamo. A e, sivo gospodarstvo e, sada iznosi 2 milijarde eura, što je ogromno. Te se pitam što vi namjeravate učiniti kako bi se spriječila taj prenos e, novca, sredstava i profiti. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobrodošli gospodine ministre. Veliko zadovoljstvo nam je što ste vi ovdje sa nama. Drago nam je što E, možemo čuti vaše iskustvo jer ste vi zaista e, obavili jako dobar posao u Irskoj što je značajno i za zemlju iz koje dolazim Hrvatsku. Moje pitanje je povezano uz nešto što ste vi također naglasili. Vi ste rekli da morate povećati kapitalne investicije, govorili ste o socijalnoj gospodarskoj infrastrukturi i vidjela sam u izvješću Europske komisije da se tu govori naročito o e, prometu, opskrbi vodom i infrastrukturi. Te me zanima kako vi gledate na novi fond e, za strukturna ulaganja i mislite li da je od koristi i da je to dobar instrument e, za bolja kapitalna ulaganja u Irskoj? I također, vi ste u fazi izmjena što se tiče e, visoke stope loših naplativih kredita. Hvala. Petar Zimon. Ja, Sie haben uns vor... Da, gospodine ministre, e, malo prije ste govorili o tome da što se tiče e, dvostrukog irskog aranžmana i odgovarajućih poreznih zakona da su oni izmijenjeni i korigirani. To nam je drago čuti. E, međutim, ima jako puno toga u međunarodnom zakonodavstvu što je na koncu dovelo do toga da e, se e, porezi ne plaćaju. I to je nešto s čim nismo zadovoljni. Ljudi se pitaju zašto do tako nečega uvijek dolazi u pojedinim zemljama Europske unije, primjerice upravo u Irskoj zemlji koja, kao što je rekao kolega, je profitirala od velikog paketa pomoći od e, Europske unije. E, Irska je dobila veliku pomoć tijekom krize. Sada bi Irska trebala nešto učiniti, a ispada da je to zemlja koja živi e, na terete drugih. Sada sa ovim predmetom Apple ne postoji nikakvo razumijevanje jer je percepcija da ova zemlja profitira u cijeloj situaciji i omogućuje e, da živi na uštrb drugih. Možda to jest zakonito, međutim ljudi u mojoj zemlji smatraju da to nije legitimno. E, kakav bi vaš odgovor bio tim ljudima? Hvala lijepa, Fulio Martušelo. Hvala lijepa. E, ja bih imao nekoliko pitanja jer bih molio neka pojašnjenja. Ako pogledamo što se sve događalo, onda možemo vidjeti da sigurno možemo očekivati daljnje poteškoće. Postoje društva koja su rezidentna u Irskoj, a posluju u Europi. Kako će funkcionirati Irska porezna uprava? u pogledu primjene sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Zanima me, predviđate li neke izmjene poreznog zakonodavstva? Posebno što se tiče trgovačkih društava koja su profitirala od takozvanog dvostrukog irskog aranžmana. Gospođo Čajbes. Hvala lijepa, dobar dan svima. E, moje pitanje je kako možete očekivati da vas partneri u Europi shvaćaju ozbiljno, a e, svjesni smo e, povijesnih događanja i situacije sa CCCTB-om. E, možda biste trebali podsjetiti svoje stanovništvo da smo vam pomogli da provedete dokapitalizaciju bankovnog sektora a na koncu imamo ove porezne stope i transakcije kakve vidimo. Hvala. Izvolite, gospodine ministre. E, hvala vam lijepo svima na svim postavljenim pitanjima. Što se tiče pitanja industrije financijskih usluga u Irskoj, e, moram reći da je to nešto što je jako važno. E, s obzirom e, na to da je naše malo, gospodarstvo malo, e, to je sektor u kojem imamo 38 tisuća radnih mjesta, a to je značajna brojka. S obzirom na Brexit, City, londonski City već, više neće biti u europodručju i stoga će financijski centar morati tražiti alternativne lokacije. A znate da je alternativa nešto što možemo naći u drugim europskim gradovima i Dublinu. Ima e, jako puno e, onih koji proučavaju što bi se dogodilo ako bi došlo do premještanja u Dublin. Neki razmatraju Amsterdam, Luksemburg, Pariz i Frankfurt E, koji konkuriraju kao financijski centar za Europsku uniju. A postoje osim toga poduzeća u SAD-u koja su prije Brexita razmišljala o osnivanju poduzeća u Jedinoj kraljevini, sada razmišljaju o Irskoj. E, mi čekamo da vidimo kakav će biti dogovor s Ujedinjenom kraljevinom, e, tako da još ne donosimo odluke. E, postavljeno je pitanje o mjerama koje je potrebno poduzeti da se e, spriječi porezna utaja i izbjegavanje plaćanja poreza. Prvi korak je provesti u dijelo ono što je dogovoreno i to zapravo treba biti novo pravilo u Europi. Provesti ono što smo dogovorili jer uvijek e, više toga dogovorimo, a manje provedemo. Ako bismo na međunarodnoj razini provodili ono što je dogovoreno u sklopu OECD-a, to bi značilo veliku razliku u odnosu na sadašnju situaciju što se tiče porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Osim toga, ako bi se primjenjivalo načelo da se poreze plaćaju ondje gdje se obavlja gospodarska djelatnost, e, onda ne bi e, dolazilo do ovih poteškoća. Osim toga, e, bitan je slobodan protok informacija. Tu je ostvaren e, velik napredak u sklopu OECD-a što se tiče razmjene informacija između pojedinih e, poreznih uprava različitih jurisdikcija. Međutim, tu ima jedna stvar koju bih naglasio. U Europi i na razini OECD-a uvijek iznova preuzimamo obveze koje se na koncu ne provode u potpunosti. A ako bismo proveli u djelo ono što smo dogovorili, e, to bi značilo da bismo uvelike uspjeli riješiti svoje probleme. Osim toga postavljeno je pitanje o dokapitalizaciji i Junkerovom planu, odnosno o kapitalnim ulaganjima. E, mislim da je Junkerov plan jako dobar, međutim postoje ograničenja u Irskoj s obzirom na fiskalna pravila e, i stoga e, nemamo sposobnost e, ulaganja izvan određenih e, okvira. Međutim, ostvarili smo određeni napredak što se tiče javno-privatnih partnerstva i što se tiče funkcioniranja ulaganja kapitala. Samo 25% je predviđeno u sklopu fiskalnog prostora, a to nam je također korisno kako bismo uravnotežili proračun. E, trebaju nam dodatna sredstva za restrukturiranje pojedinih sektora. I stoga podržavamo Junkerov plan što se tiče kapitalnih ulaganja i vidimo jako puno prednosti koji će iz toga proizaći u budućnosti. Gospodin Ferber je e, postavio pitanje radi li se ovdje samo o Irskoj. Ne radi se samo o Irskoj. ako pogledate e, međunarodne porezne propise i sporazume E, koji postoje sa europskim zemljama. Ima ih nekoliko u Europi, neću ih sada e, imenovati, ali i to su zemlje koje su uključene u ove e, dvostruke porezne aranžmane. Razlog zašto je Irska bila uspješna u privlačenju izravnih stranih ulaganja je e, nešto što sam spomenuo već ranije. Za američka poduzeća to je vrlo jednostavno i logično rješenje. E, Znaju jezik, e, poznaju situaciju, poznaju okruženje ali osim toga važan je segment e, i gospodarska djelatnost. Apple ima 6000 zaposlenih, a postoji neusklađenost što se tiče drugih aspekata. Dakle, ne radi se tu samo o Irskoj. Gospodin Marticello je iznio sličan argument i pitanje. E, mislim da ako bismo svi e, uspješno odrađivali svoj dio posla na međunarodnoj razini, uspjeli bismo izbjeći ove neusklađenosti. E, gospođa Čildes postavila je pitanje o konsolidiranoj zajedničkoj poreznoj osnovici. Već sam dao odgovor na to pitanje. Ja sam odlučen u svojoj suradnji s europskim kolegama i povjerenikom Moskovisijem. Naglašavam da težište trebamo staviti na hibridne situacije i posvetiti pozornost rješavanju poreznih razlika između poreznih jurisdikcija. tu ne postoje stvari koje su uklesane u kamen. Mi e, surađujemo s kolegama kako bismo unijeli izmjene i pronašli najbolja moguća rješenja. Hvala vam lijepa. Ovo je bio vrlo zanimljiv dijalog o ekonomskim pitanjima. Čuli smo nekoliko vrlo važnih informacija i gledišta koja se odnose na oporezivanje. Osim toga konstatiram e, da ste rekli da ste odlučni u tome da aktivno surađujete u uspostavi novog okvira i pružite potporu novom sustavu, odnosno prijedlogu koji se odnosi na zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu. Govorili smo osim toga i o drugim temama, između ostalog o Brexitu i pitanjima ekonomskog upravljanja. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj raspravi. Mi ćemo e, i dalje biti u kontaktu s vama. Nastavit ćemo s e, radom i s našim e, sastankom e, i sada prelazimo na sljedeću temu i sljedeći strukturni